Dobro jutro kolege i kolegice, poštovane dame i gospodo. Prelazimo na naš današnji sastanak. Kao prvo imamo usvajanje dnevnog reda. Možemo usvojiti dnevni red ako nema nikakvih primjedbi. Koliko vidim nema, onda prelazimo na prijedlog o Europskoj graničnoj obalnoj straži. Izvjestiteljica je gospođa Marie-Kristina Notu i prelazimo na glasovanje kao prvo ćemo ispitati da nema više glasanja, glasova. Otvaram glasanje. Die Abstimmung ist Glasanje je završeno. No? Lasenberg? Also wiederholen wir. Ponovim onda, ako ne radi, otvaram glasanje. Ja, noch einmal. Da, još jednom. Znam. No? Hm? No? 43? Ja, das Okay, Abstimmung ist... U redu, glasanje je završeno i sve je u redu. I započet ćemo sa amandmanom 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 22. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 26. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 27. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 28. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 29. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 30. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 36. amandman. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Koja konzola ne radi? Morate naznačiti to unaprijed. You make this. Okay. Možete dati znak. je Glasanje je završeno. 19 za, 21 protiv, 4 glasa suzdržana, odbija se. 37, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suženi, odbija se. 48 za, protiv, suženi, odbija se. 57 za, protiv, suženi, odbija se. 49 za, protiv, suženi, odbija se. 50 za, protiv, suženi, odbija se. 13 za, protiv, sužani, odbija se. 14 za, protiv, sužani, odbija se. 15 za, protiv, sužani, odbija se. 16. 16 eh, se ne razmatra, 17, tko je za? 17 jedan se također ne razmatra, zatim amandman broj 1, tko je za? Protiv, sužani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 sa, protiv, suzdržani, odbija se. 3 se ne razmatra, 19 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti, 19. amandman. Abstimmung ist eröffnet. Glasanje je otvoreno. Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. 23 naspram 20, 23 naspram 23 odbija se. Amendment 4 fällt. Četvrti amandman se ne razmatra. 20. amandman za, protiv, suzdržani odbija se. 21 za, 21 za, protiv, suzdržani odbija se. Onda prelazimo na završno glasanje, a ne, samo malo. prije glasanja o cijelom mišljenju prema e, pravilu 53.2 e, imamo odluku da možemo imati izvješće sa malim obrazloženjem, ali budući da nismo usvojili nijedan amandman na izvješće, to znači da ne može biti niti opće mišljenja i stoga ne možemo niti imati završno glasanje i ovo mišljenje odbora TRAN, e, odboru LIBE o Europskoj graničnoj obalnoj straži otpada i onda nemamo zapravo završno glasovanje o ovome i s time smo završili. Vezano uz poslovnik, izvolite. Da, gospodine predsjedavajući. Imam jedno povratno pitanje. Sve amandmane smo odbili, ali jedan amandman europskih pučana je usvojen sa jednim glasom razlike, zar ne? 23 za i 22 protiv, ne? A ne, ne, onda ću odmah povući svoje javljanje za riječ. Da, da, prihvaćamo to što povlačite vaše javljanje za riječ i zbog toga nema završnog glasanja i nemamo mišljenje našeg odbora Trana i s time završavamo s ovom sjednicom. Hvala vam lijepa.